How are we doing on three and oh? Right. Bon, mes chers collègues. Uvaženi kolege, sada ćemo započeti s drugim dijelom sastanka. Prva točka dnevnog reda. je sporazum partnerstva u ribarstvu sa Madagaskarom. Riječ je dakle o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu. Naš kolega Ricardo Serao Santos je imenovan izvjestiteljem od strane kluba zastupnika SID na sastancima 24. veljače i 30 ožujka 2015. godine komisija predstavila sporazum i protokol, te smo imali razmjenu mišljenja. Danas ćemo čuti kolegu, odnosno on će nam predložiti svoj nacrt preporuka i odmah dajem riječ kolegi Serao Sandusu. Hvala. Evo, ja bih prvo htio zahvaliti e, odboru i predstavnicima znači Diđi Mare e, za komunikaciju koju smo imali koja je zaista bila e, sjajna komisiji i njihove opće upravi za more. I također želim zahvaliti Europskom parlamentu na podršci koju su nam e, iskazali. Evo, kao što sam već i ranije napravio, smatram da je to dobar sporazum o ribolovu, te preporučujem da bude odobren. Na taj način, ćemo omogućiti da se zaključi onaj proces koji e, će učiniti službenim prisutnost europskih brodova na Madagaskaru. Znači, europske flote će tada dobiti mogućnost da ribare u e, vodama Madagaskara. I čitav taj e, proces uzima u obzir i održivost po pitanju zaštite okoliša i ribljeg resursa. preporuke odbora za e, razvoj i odbora za proračun Europskog parlamenta zapravo ohrabruju odbor za e, ribarstvo da usvoje ovaj prijedlog e, vijeća. Znači to je u interesu Europske unije, to je u interesu i Republike Madagaskara i također u interesu vlasnika plovila. Imali smo e, jako puno različitih e, radnih sastanaka, imali smo toliko dokumenata e, za analizu koje je zatražila Evropska unija. Ovaj sporazum se temelji i na utvrđenim pravilima temelji se i znači na mandatu koji je dobila povjerenstvo za čuvanje tuna u Indijskom oceanu i to je ono što je na kraju ishodilo pozitivnim rezultatom. Dakle, riječ je o 140 Eh, brodova. Eh, godišnje se računa da će biti pružena dana potpora od 700 tisuća eura eh, godina za potporu u sektorskoj politici i to tijekom četiri godine. Znači ukupan doprinos je nekih 6 milijuna eura. Kada govorimo o financijskom doprinosu, e, riječ je o e, doprinosu koji će s jedne strane biti podijeljen kao potpora sektorskoj politici, a s druge strane programu e, za promatranje. Znači program promatrača smatramo da je svakako pozitivan aspekt, ali se govori samo o 10% evropske flote. Mi moramo povećati napor kako bismo zapravo pokrili taj postotak, kako bi on bio još veći. E, prema tim podacima koje sam prikupio, koji nisu službeni podaci, e, trebali bismo koristili, koristiti različite međunarodne platforme kao što su Net i tako dalje i koji se tiču autonomnih regija Azorskih, e, Azora otoka. Dakle, to su podaci koji se tiču bioraznolikosti koje možemo iskoristiti zahvaljujući tim platformama. Kada govorimo o Republici Madagaskar, Europskoj uniji i tom sporazumu, on je dobar i za sve druge zemlje AKP-a e, moramo definirati i načine kako bismo sačuvali one ranjive vrste, posebice morske kornjače te morske ptice. Naglašava se da e, trenutno tropski ribolov koristi otprilike stotinu različitih vrsta ribolovnog alata. E, što u svakom slučaju utječe na onaj ukupan e, ulov i e, omogućava da taj ulov bude što je bliže moguće kvotama. Također se hvata jako puno mlade rime, mlađi i utječe na migracijske tokove tih riba koje još uvijek ne razumijemo u potpunosti. Zato se moramo potruditi kako bismo slijedili taj postupak i dobili potrebne informacije. Znači, ona glavna kritika ovog sporazuma se tiče procjene specifičnih ulaganja za taj sektor i dobrobiti, odnosno koristi. one bi trebali uključiti one eksplicitne e, e, e, reference te pokazatelje koji bi trebali biti uzeti u obzir prilikom procjene samog sporazuma. Taj, taj sporazum bi trebao biti potpisan. U mom prijedlogu e, sam naveo također i neke specifične elemente na kojima treba raditi. Ponavljam, to je dobar sporazum i savjetujem da ga e, prihvatimo, odobrimo. Zahvaljujem još jednom svima koji su nas podržali. Hvala. Hvala lijepa, Ricardo. Sada riječ imaju izvjestitelji u sjeni. E, Kolegica Bilbao ima riječ. Hvala. Ja neću sada insistirati na brojkama i na nekim e, argumentima koje ste vi iskoristili izvjestitelju, zato što se u potpunosti slažem s vama. Ono što ću napraviti je e, iskoristiti riječi e, ministra za ribolov Madagaskara, kojeg sam imala priliku upoznati u travnju u Bilbao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 Tom prilikom je on e, zapravo izjavio da želi ovaj sporazum s Europskom unijom, da on u potpunosti podržava njegov sadržaj, zato što je to za Republiku Madagaskar mogućnost da napreduje i da se njihov ribolovni sektor učini održivim za budućnost. Također je izrazio zabrinutost zbog nezakonitog ribolova i on smatra da ova suradnja s Europskom unijom i da će im taj sporazum e, pomoći s obzirom da nova vlada ima političku volju da nastavi e, istim putem u borbi protiv nezakonitog ribolova. Oni su počeli donositi i provoditi mjere za upravljanje velikih plovila, e, te su e, zaštitili svoje malo tradicionalno ribarstvo i oni su poduzeli mjere za borbu protiv nezakonitog ribolova, uveli su transparentnost, razne vrste nadzora i praćenja i na neki način E, dali su jamstvo da će nastaviti svakodnevno surađivati sa Europskom unijom. Dakle, osim ovih samih argumenta koje nam je izložio izvjestitelj, ovim riječima ministra Madagaskara vam mogu reći da zapravo se mi slažemo s time da se potpiše taj sporazum s Madagaskarom. Merci, cher collègue. Hvala kolega. Ja ću govoriti u ime kolega Vernara Kuna, koji je izvjestitelj sjeni iz Pučana. Zamolio me da uzmem riječ umjesto njega. On nije bio u mogućnosti doći na današnji sastanak, pa me zamolio da ga zamijenim. Također me zamolio da zahvalim e, kolegi Rikardu na ovom nacrtu teksta. Podsjeća da je ovaj sporazum bitan za Europsku uniju jer omogućuje Europskoj floti da ribari u dakle, na tom području ima 22 broda iz Francuske, 18 iz Španjolske, 31 eh, iz Francuske i 5 iz Portugala. Ovaj novi Portugal, protokol eh, predviđa također i prikupljanje podataka elektroničkim putem. Europski parlament omogućuje dakle transparentnost za razliku od privatnih sporazuma koji, su, koji nisu transparentni. Ovim sporazumom se također poštuju i e, pravila upravljanja resursima, korištenje autohtonih brodova i kontrolu ribolova. Tu je također jedna klauzula e, u slučaju da se ne poštuju odredbe vezano uz nezakoniti ribolov koji nije prijavljen. Dakle, u tom slučaju se obustavlja primjena. E, dakle, kolega Kun je istaknuo da će klub zastupnika Pučana podržati ovaj sporazum. Presidente. Zahvaljujem. Evo, pred nama je ponovno još jedan važan sporazum. To je prvi sporazum između Europske unije i Republike Madagaskara. Zapravo ne prvi je iz 1986. Odnosno, mi već imamo iza sebe 30 godina bilateralnih odnosa eh, i to eh, po pitanju ribolova što je donijelo dobrobit za obje strane. Kada govorimo o eh, lovu na tune u Europskoj uniji ćemo ovim sporazumom zaista imati dobrobit i to posebno za Francusku, Italiju i Portugal. Otprilike 40 španjolskih francuskih e, ribarskih plovila, te posebice većina njih iz e, moje regije iz Galicije. E, kao što je već navedeno ranije, taj protokol je određen za razdoblje od četiri godine, odnosno do kraja 2018. Riječ je o sporazumu koji se nastavlja na onaj prethodni, a to je da govorimo o određenom financijskom doprinosu te o, e, e, limitu tonaže za e, dugoročnije razdoblje. Znači, prelazimo od sporazuma koji je bio određen prije za dvije godine, sada na četiri godine. To će nam osigurati da možemo e, ribariti na tom području. E, ja ću zahvaliti izvjestitelju što zapravo je ovo izvješće e, temeljeno na novoj zajedničkoj ribarskoj politici koja će zajamčiti održivost ribarske aktivnosti te također nadzirati samu flotu kroz sustav elektronskog praćenja svih europskih plovila i to iz središta Španjolske ribarske e, i središta, znači španjolske jedinice, pa sve do svih ribarskih brodova koji se nalaze u vodama Madagaskara. E, može doći, zahvaljujući tom sporazumu, e, do povećanja 25% kvote koja je dodijeljena zapravo floti za lov na tune pomoću parangala i što e, za Španjolsku ima e, itekako veliku važnost s obzirom na to da gotovo većina njih koji imaju ta plovila su iz moje regije Galicije. E, kao što sam već i ranije rekao, bitno je da ovaj sporazum Evropske unije i sa drugim republikama iz tog, iz tog zapravo područja, znači Mozambik i ostali, može biti kao primjer za sve buduće sporazume. I Smatramo da je sporazum Europske unije sa trećim zemljama zapravo jedna od osnova naše zajedničke ribarstvene politike. Hvala lijepa. Ako nema više javljanja za riječ, dajem riječ gospodinu Berku koji će nešto reći za Europsku komisiju. Hvala gospodine predsjedavajući. Izuzetno mi je drago da je većina zastupnika koji su danas uzeli riječ imaju pozitivno stajalište prema ovom protokolu. Mislim da je to već predstavljeno na odboru za ribarstvo, pa neću ulaziti u detalje. Želim samo podsjetiti da mi vjerujemo da je ovaj sporazum dobar za obje strane, da će to unijeti stabilnost, dakle Riječ je o jednom stabilnom pravnom okviru za Evropsku flotu kroz razdoblje od četiri godine, što nije malo. A što se tiče Madagaskara, koji je naš partner već dugo u području ribarstva, imamo financijski doprinos koji je veći, imamo isto tako veća sredstva koja su namjenjena kao potpora sektorskoj politici i isto tako imamo i potporu brodara. Dakle, imamo veću količinu sredstava koje su e, stavljeni na raspolaganje ovoj zemlji za održivo e, održivo upravljanje ovim resursima. E, mislim da je to također bitno za ovu zemlju i za daljnji razvoj te zemlje. Htio bih se samo osvrnuti na dva, tri pitanja koja su istaknuli neki kolege. Prije svega što se tiče uzimanja obzir znanstvenih mišljenja, mislim da što se tiče svih vrsta možemo reći da je sve sukladno znanstvenom mišljenju, posebno preporukama ccat a Imamo također odredbe koje ograničavaju interakciju između dakle industrijske industrijskog ribolova i ribolova za vlastite potrebe. Tradicionalnog ribolova. E, dakle, u ovom protokolu su neki instrumenti osnaženi. Također postoji akcijski plan e, za borbu protiv nezakonitog ribolova i razvoj tradicionalnog ribolova kao i osnaživanje institucionalnih kapaciteta u svrhu boljeg upravljanja ribolovom. Što se tiče ovog tradicionalnog ribolova, mislim da je o tome bitno nešto reći jer je riječ o tradicionalnom sektoru. I još jednom ponavljam da naša flota zapravo nije u konkurenciji sa tom vrstom ribolova. Ako pogledamo rezultate mješovite e, komisije, e, gdje je bilo riječi o 750 milijuna eura godišnje koliko je potpora sektorskoj politici. 750 tisuća eura godišnje. Dakle, imamo čitav niz mjera e, kojima je cilj bolje e, analizirati, bolje urediti e, tradicionalni ribolov i razviti pojedine djelatnosti, znamo da postoji djelatnost e, proizvodnja namijenjena izvozu. Upravo zato i naša potpora želi također osnažiti i poboljšati sanitarne uvjete imajući u vidu dakle izvoz iz Madagaskara. Također postoje neke mjere e, koje idu u smjeru osposobljavanja i čitav niz mjera kojima je svrha osnažiti kontrolu i nadzor e, koje koju ta zemlja vrši u isključivom gospodarskom pojasu. Osim toga tu su dva instrumenta koja mi se čini bitnima, to je uspostava e, RS-a i isto tako korištenje VMS-a za praćenje evropskih brodova ili isto tako brodova koji nisu evropski. Evo, dakle, to bi bilo nešto više o ovom partnerstvu, dakle to je sektorsko partnerstvo. E, imamo čitav niz mjera i instrumenta koji jamče da se ribolov odvija u održivim uvjetima i sukladno e, dakle rezolucijama ICCAT-a i čak i dalje od toga imamo neke odredbe kojima je svrha da se ide korak dalje od onoga što je predviđeno na regionalnoj razini, posebno što se tiče primanja promatrača na brodove i tu smo u kontaktu sa um, lokalnim vlastima kako bismo omogućili da promatrači mogu se ukrcati na brodove. Što se tiče morskih pasa, možda da kažem samo nekoliko riječi, da posjetim da su ove vrste uglavnom, dakle, plavi e, morski psi i morski psi. E, dakle, tu nema, nema nekih problema što se tiče održivosti, čak je, dakle, indeks je zapravo stabilan, čak i u porastu. E, također je situacija stabilna što se tiče ulova i postoji čitav niz mjera kontrole, e, dakle koji prate dakle aktivnosti tih brodova s parangalima. Evo to bi bilo ono što sam htio dodati e, kada je riječ o ovom protokolu i nadam se da ćemo moći računati na potporu Europskog parlamenta u ovom postupku. Želio bih još samo dodati jednu stvar na posljednjem sastanku ICCAT-a e, prije neki dan u Južnoj Koreji. Donesene su određene odluke o DCP-u, dakle to je instrument za koncentraciju riba, što e, se također ima utjeca i na ribolov e, koji se odvija u okviru ovoga sporazuma za ribolov na Madagaskaru. Dakle, e, tu se isto tako i predviđa osnivanje neradne skupine. Mislim da su u tu svrhu, mislim da je to hrabrujuće i mislim da to također može utjecati na upravljanje našom flotom kada je riječ o ovom području, odnosno Madagaskaru. Hvala. Možda, Ricardo, ako želiš još nešto dodati. Drago mi je što sam saznao ovu posljednju informaciju. Evo ove zadnje informacije o sustavu prikupljanja podataka e, sigurno zaslužuje dodatnu e, prikladnu znanstvenu analizu. E, Hvala lijepo. Dakle, što se tiče rokova, E, rok za predlaganje amandmana je od 11. svibnja, na odboru će se glasovati 16. i 17. lipnja, a u srpnju e, će se glasovati na plenarnoj sjednici. U Strasburu prelazimo na 13. točku dnevnog reda, a to je izlaganje resornog odjela B u studiji budućnost lova zamkom tunarom tradicionalne i održive metode Lovatune u EU. Luis Ambrozi će nam održati izlaganje. Gospodine Ambrozi, izvolite. E, kako god želite, ima mjesta. dice Thank you very much. Um, my level of English is not... Eh, hvala. Nažalost, eh, ne mogu dobro ovam ovo objasniti na engleskom. Vjerojatno nije moj engleski dovoljno dobar, pa ću radije govoriti španjolski. Hvala vam. Evo ja ću vam predstaviti e, studiju koju smo mi ostvarili e, po nalogu ovog odbora i u toj studiji mi smo pokušali e, dati što je više moguće informacija o važnosti koju danas imaju takozvane almadrabe, odnosno zamke tunare u našem tradicionalnom ribolovu. Imali su ih u prošlosti, imaju ih i danas, pogotovo u Španjolskoj, ali također i u drugim zemljama u kojima e, još uvijek funkcionira ta vrsta ribolovnog alata. Mm, to su Italija i Portugal. I također ćemo vam dati jednu e, opću sliku tih zamki tunara u Maroku. Znači uz one prve tri zemlje to je još i četvrta zemlja koja koristi tu vrstu e, zamki, odnosno ribolovna kalata za hvatanje plavo pera i netune. Ovo struktura, znači moje prezentacije je ovo koju vidite na ovom slajdu. Govorit ćemo o funkcioniranju Almadrave, govorit ćemo o historijskom pregledu tog ribolovnog alata, zatim ćemo govoriti o e, Mm, karakteristikama po pitanju e, okolišnih i ekoloških zahtjeva, onda o geografskom području primjene u te četiri zemlje koje sam e, prethodno naveo. Pokušat ćemo govoriti i o e, čimbenicima koji zapravo uređuju to, taj lov na tune pomoću tog te vrste zamke, zatim analiza svih mogućih zamke za hvatanje tuna kao alata, Govorit ćemo i o znanstvenim studijama po pitanju populacije plavoperenih tuna, kakva je, kako možemo, kako u budućnosti e, povećanje kvota može e, zapravo pogoditi održivost e, tih zamki tunara, mogu li možda takva vrsta u lova biti certificirana kao jedna od ribolovnih metoda koje se smatraju održivima i dati nekoliko preporuka parlamentu kao zaključak. Ovako, u e, redoslijedu dijapozitivamo jednu malu e, grešku, ja ću to odmah ispraviti. Dakle, e, jedna od općih informacija je odrediti jesu li te zamke tunare nešto što se može smatrati e, tradicionalnim, odnosno ribolovnim alatom koji se koristi u malom e, ribolovu. Dakle, zbog njihove velike veličine ne mogu se takvima smatrati, ali kada gledamo mišljenja stručnjaka, oni kažu da, oni zapravo potvrđuju da se zamke tunare moraju zapravo smatrati jednom od prvih e, načina industrijskog, odnosno gospodarskog ribolova na sredozemlju uvijek e, su mislili da su zapravo Feničani bili ti koji su prvi postavljali takve zamke kako bi lovile tune koje su se spuštale u svom biološkom ciklusu od Artika prema Sredozemlju. Ali prema nedavnim istraživanjima pokazalo se da e, nisu sve e, plavo perane tune koje dolaze u Sredozemlje za vrijeme njihove sezone, nego također u nekim drugim razdobljima u godini. E, ispričavam se što su ovdje slova poprilično mala i što ne uspijevate vidjeti, ali e, unutar tog sektora Almadrabe postoji čitav niz podsektora koji su vezani uz samo aktivnost ribolova i koji ovise o tom sustavu e, lova pomoću Almadraba, odnosno zamki tunara. Također ovdje govorimo o izravnim radnim mjestima u e, samoj fazi lova te neizravnim radnim mjestima u e, fazama znači prerade e, izvoza ulova i tako dalje. U svakom slučaju mi ćemo malo po malo razrađivati te aspekte kroz prezentaciju. Gospodine Ambrozio, lijepo vas molim, imate 20 do 25 minuta, pa vas molim da pripazite. 25 minuta, 20 minuta maksimalno. Evo poco tiempo, entonces, bueno. Dakle, imamo malo vremena, znači, u redu. Evo, prvo kako one funkcioniraju. E, to je e, fiksni ribolovni alat, e, Daću vam sada još jedan veći nacrt, ovaj je malo mali. Dakle, imate znači fiksne mreže, usidrene mreže koje se sastoje od čitavog niza mreža i labirinta koji presjecaju put tunama kada uđu prvo, znači iz Atlantika u Sredozemlje i nakon toga u Sredozemlje kada se vraćaju u Atlantik. E, dakle, e, kada dolaze u sredozemlje da bi e, zapravo se da bi u razdoblju mriješćenja i nakon toga kada ponovno izlaze ove zamke tunare koje se temelje na lovu u sezoni u svibnju i koje su usmjerene tako da e, vrata gledaju prema Atlantiku e, se nazivaju takozvani tip paso, odnosno prolaz, odnosno ulaz, a one koje se koriste od e, kolovoza do od kolovoza rujna kada se tu ne vraćaju Atlantik je zapravo ista vrsta zamke, samo ima vrata okrenuta prema de Oni zapravo hvataju e, te tune koje se vraćaju u Atlantik. U svakom slučaju ono što tune rade, a to je da se zapletu u te mreže, one uđu u labirint, traže e, izlaz i onda na kraju uđu u taj sustav takozvanih komora iz kojeg ne mogu više izaći. I kada su komore prepune tuna, onda se napravi takozvano podizanje to, te mreže koja je sa, na dnu zatvorena i na taj način se e, radi znači e, hvatanje tuna i onda se one pripremaju dalje za e, komercijalizaciju, za prodaju i za preradu. Evo ga, ovo je znači obrnuti, obrnuto postavljena zamka kada su znači ove velike mreže postavljene na suprotnu stranu. Ovdje možete vidjeti znači, povećanu sliku, znači smjer kretanje tuna i kako ona ulazi u račite komore. Ja vam sada neću e, govoriti o svim tim njihovim putevima jer nemamo dovoljno e, vremena, neću vam reći kako funkcionira i koji je cilj svake od tih e, komora, ali je činjenica da je riječ o jednoj tisućljetnoj mreži i taj sustav e, komora je ostao isti tijekom svih ovih stoljeća i zato je jako teško da će se to ikad promijeniti budući da ribari smatraju da je e, taj alat vrlo učinkovit za e, njihov cilj, a to je hvatanje tuna. Evo sada samo nešto o povijesnom pregledu. Almadrabe. Ono što je zanimljivo, a to je e, da smo zapravo našli puno e, dokumenata o primjerima korištenja zamke tunare na sredozemlju od samih Feničana preko Arapa i Rimljana koji su koristili taj ribolovni alat kako bi lovili tune. I vrlo je vjerojatno da je to jedan od najvažnijih načina ribolova kada govorimo o tonaži tuna koje su se hvatale kroz povijest i budući da je tako star taj alat, e, jako je važan, zato što i mnogi stari registri i dokumenti, krećući od 16. stoljeća, e, govore e, o toj tehnici i registrirali su određeni broj, e, odnosno tonažu ulova u tom razdoblju i u nekim dokumentima se spominje zapravo iz dana u dan e, kolike količina ulovljenih tuna. Nije cijelo razdoblje pokriveno podacima e, i brojkama, ali nam je omogućilo da dobijemo određene informacije koje je jako teško dobiti za druge oblike i načine ribolova. Na taj način smo vidjeli kako je takva vrsta ribolova napredovala kada je riječ u plavoperenim tunama u sredozemlju. E, ovo je proces industrializacije koji je započeo u 20. stoljeću. Ovdje prvenstveno mislim na Španjolsku. Zašto? Zato što je to zemlja, s obzirom na sve te okolnosti provođenja studije, mi smo najviše proučavali upravo Španjolsku i tamo smo najlakše dobili informacije, jer španjolska industrija je bila raspoloživa. E, od četiri zemlje, uključujući znači Maroko, znači Portugal, Španjolska, Italija i Maroko, e, znači u Španjolskoj još uvijek e, postoji zapravo vrlo moćna industrija i zato smo smatrali da je prikladno da E, se usredotočimo na proučavanje te zamke tunare i načina korištenja u Španjolskoj. Ovdje govorimo o nacionalnom konzorciju, znači to je nacionalno, nacionalna unija, recimo Savez e, za Almadravu. Ona je omogućila iskorištavanje upravo tih ribljeg resursa, ovdje govorimo i o preradi, znači i o e, izvozu tune, u druge evropske zemlje, prvenstveno u Italiju. Italija je bila e, jedna od najvećih potrošača. Postalo je jedno razdoblje iz kojeg imamo nešto manje podataka, ali ono što je bitno je to da da su zamke tunare u posljednjih nekoliko godina s obzirom na e, s obzirom na propise vezane uz određivanje kvota za populacije plavoperane tune, da zapravo mandrabe su također potpale pod taj sustav kvota i trenutno e, je ulov pomoću zamke tunara uvjetovan e, količinom, ukupnom količinom tune koja zapravo je godišnje određena kao dopuštena za izlov. Prema onim registriranim informacijama, one su u proteklih nekoliko godina bile obilježene upravo tim sustavom i potpale su pod kvote. Možda je ova, ovo tu jedan od aspekata e, u tom sektoru Almadrabe zapravo najvažniji. dakle, taj sektor se može u općenitom smislu smatrati da je to zapravo sustav koji je poprilično e, ekološki sustav da je ekološki održiv. E, ovdje na ovom diapozitivu možete vidjeti da je zapravo sav usputni ulov, ulov je manji od 1%. E, e, Odnosno, sav usputni ulov ima visoku komercijalnu vrijednost, a odbačena riba iznosi samo manje od 1%. Bez obzira na to, znači bilo E, je e, nekakvih slučajeva u kojima je došlo do slučajnog ulova e, delfina ili drugih vrsta kitova. Svi znamo da je ta zamka tunara jedna od ribolovnih alata koje je, kojim je vrlo lako kontrolirati ulov drugih vrsta i to, je, to se zapravo jako rijetko događa. Tako da kada dođe do hvatanja takve vrste, jedno takvih vrsta, vrlo lako se može pustiti nazad iz mreže. ono što se događa sa tim e, plovilima koje su zadužena za, koje koriste zamke tunare, oni isplovljavaju samo u trenucima kada su e, sezone, to su relativno male, e, mala plovila koja konzumiraju, odnosno troše jako malo goriva i ekološki su prihvatljiva. To su stare barke u mnogim slučajevima, oni stvaraju određenu vrstu otpada, to je istina da se to popravlja i s obzirom da imamo veliku ribolovnu prerađivačku, ribarsku prerađivačku industriju, to je nešto što se može zapravo e, popraviti, ali eto, jedina negativna stvar koju treba danas riješiti u vezi sa ekološkom stranom ovih zamki je zapravo e, bolja iskoristivost i novija plovila. U tim različitim zemljama u kojima smo provodili studije, na primjer u Portugalu, su ostale još tri jedinice za lov zamkama tunarama e, koje imaju licencu i za lov plavo perene tune. U ovom trenutku e, ne znamo funkcioniraju li ili ne, zato što u posljednjih nekoliko godina oni su koristili tu kvotu za drugu vrstu e, ribolovnih plovila u svakom slučaju oni mogu biti operativni ponovno u svakom trenutku. Što se tiče samog e, vrijednosti ulova Portugala, možete ih vidjeti na ovom ovdje slajdu. Praktički taj e, postupak e, ulova plavoperajne tune Portugala je ostvaren zahvaljujući zamkama tunarama. Osim evo u posljednjih nekoliko godina kada je funkcioniranje bilo drugačije zbog prethodno navedenih razloga. Kao što možete vidjeti na ovom ovdje e, grafu, kada govorimo o tonaži Portugala, Portugala od 60 e, godina pa e, sve do 21. stoljeća možete, može se vidjeti da je zapravo taj postotak bio jako, jako visok, ali e, to u novim vremenima nije više tako. Španjolska je ta na kojoj smo se najviše usredotočili. U ovom trenutku imamo četiri funkcionirajuće e, jedinice za lov. One, su, e, one će biti uskoro, one su baš u ovo doba godine e, aktivni. Prošli tjedan su imali prvi ulov, imali su jako dobar ulov tuna. I kada govorimo o obnovi obnove samog stoka plavoprenih tuna, to na ni na koji način ne ugrožava taj proces. To je jako važan sustav za ribolov s obzirom da e, omogućava i stvaranje radnih mjesta. Iako je to mali broj, ali je to e, stalni, to su stalna radna mjesta za e, iste ljude tijekom istih mjeseci. Znači to su šestomjesečni ugovori, oni rade otprilike je oko 300 osoba, a imamo još i šesto takozvanih neizravnih radnih mjesta koji su zapravo posljedica, izravna posljedica lova zamka tunarama u tom području, u toj regiji kojima se to koristi. Imali smo također i još nekih drugih pokazatelja porasta radnih mjesta s obzirom na e, aktivnost tijekom tih šest mjeseci godišnje. Ovdje govorimo i o konzerviranju koje također e, osigurava nova radna mjesta. Dakle, samo da sad ponovimo ono što sam već i ranije rekao. Ako usporedimo izravna radna mjesta tih ribara koji rade na samim brodovima prilikom lova i također kada to usporedimo sa e, brojem onih ljudi koji mogu raditi na e, brodovima sa okružujućim mrežama za hvatanje tih e, živih tuna koje kasnije se taj broj taj broj znači na jedno, jednoj jedinici Alma Drabe je 43, a kada govorimo o jednom tipičnom brodu sa kružičnom mrežom, riječ je o 10 osoba. Dakle, ona osigurava više radnih mjesta na jednom e, ribarskom plovilu. Činjenica je da je to puno kompleksniji postupak i logično je da zahtijeva veći broj ljudi. Praktički e, čitav ulov je E, do otprilike jednog desetljeća bio namijenjen japanskom tržištu. E, ta se riba ni na koji način nije tretirala, nego je samo bila ulovljena i direktno je bila zapravo e, pretovarena na japanske brodove. Danas postoje i postrojenja za preradu. Jedna od njih je jako važna, nalazi se znači u Algarveu u Portugalu. Otvoreni su, otvorena su i nova tržišta, također e, danas je e, plavoperena tuna jako, jako važan proizvod, e, gurmanski proizvod i danas je polovica tog tržišta namijenjena i inozemnom tržištu, a 50% nacionalnom tržištu kao jedan od gurmanskih proizvoda, što je jako važno napomenuti. U slučaju Italije, Možemo reći da je ostale su dvije, e, dvije jedinice, odnosno dva tima za lov na Sardiniji. 2010. godine 40% e, proizvodnje plavoperene tune je bilo namijenjeno lokalnom tržištu. i praktički oni e, gotovo da uopće ne izvoze u Japan, jedva nekih 10%. I za njih je također jako važno, pogotovo na onim mjestima gdje se nalaze e, te vrste sustava. E, to ima jako veliku socijalnu i gospodarsku važnost i oni su i tekako zabrinuti zbog mogućnosti nestanka takve metode ribolova. Zašto? Zato što E, smanjenjem kvota do kojih je došlo u protek nekoliko godina zato što je došlo do prekomjernog e, izlova tuna e, oni su također potpali pod to smanjenje kvota i na taj način je opstanak takve vrste ribolova ugrožen. Evo da sad skratim, U e, Italiji pomoć ove metode se hvata otprilike nekakvih 100 tona po sezoni. A u slučaju Španjolske riječ je otprilike 400 tona godišnje, odnosno po sezoni. Dakle, to je puno veća produktivnost nego u drugim zemljama no kao što je e, činjenica to je sve posljedica zapravo kvota budući da postoje maksimalan dozvoljeni ulov, to je 165 tona za, svaki, za sve vrste e, talijanskih alata. Kada govorimo o Maroku, možemo reći da je njihov sustav puno moderniji, iako se koristi već 100 godina. Trenutno imaju tih 10 jedinica u na Atlantskoj e, obali, oni iskorištavaju također te migracijske tohove tuna kada se spuše s Artika do Mediterana. I napravljena je e, studija produktivnosti budući da su vidjeli da je došlo do e, značajnog smanjenja populacije plavoperenih tuna. Prema tom marokanskom sektoru oni kažu da je zapravo taj e, prelov e, e, bio posljedica novih vrsta plovila koja rade takozvano masovna, masovna, masovni, masovni tunolov. No, eto, ovo je samo kratko izlaganje da vidite kakva je bila situacija kroz protekle nekoliko godina, znači 50 godina pa sve do danas u Maroku. E, kada govorimo o tim e, marokanskim e, zamkama tunarama, one su također i od europskog interesa i njih treba uzeti u obzir, budući da iako one nisu izravno povezane sa našim europskim tvrtkama i sa europskim ribarima, vrlo često su i europski interesi ti koji su povezani sa marokanskim načinima ulova plavoperenih tuna. Ako želite možemo to komentirati i kasnije kada ćete postavljati eventualno pitanja. E, sljedeća točka e, govori o e, čimbenicima koji zapravo uređuju taj lov tuna pomoću zamki tunara. Ono što je najvažnije, a to su ekološki aspekti, nakon toga te prirodne, prirodne varijable, budući da je to nešto što je u današnjem doba vrlo bitno. Zahvaljujući tim jakim sezonama, kada se otvaraju te sezone lova na tune, a to je otprilike nekakvih 45 dana, znači jako kratko razdoblje i ako je tada loše vrijeme, ako ne možete izaći na more zbog e, okolnosti koje su ponekad teško ih je objasniti, E, a zna se da je u to vrijeme tuna ima i da ulaze u sredozemlje, znači to je onda situacija koja je poprilično komplicirana. Također postoje još neki faktori kao što mogu biti E, pozicija samih zamki jer morate uzeti u obzir budući da je to riječ o tradicionalnom alatu on se i itekako temelji na e, tumačenju i percepciji znači tih osoba koje postavljaju te zamke to ovisi puno o zapovjedniku e, broda za lov broda za znači tunolovca i on je taj koji određuje točnu poziciju i određuje vrijeme, mjesto i orijentaciju svoje zamke iako e, u, u principu se uvijek ravnaju po iskustvu proteklih godina, ali to ne znači da je to nekakav nekako posebno jamstvo i za naredne godine. Dakle, moći će trebati doći do nekakvih promjena u budućnosti. E, što se tiče samih mjera, odnosno regulatornih mjera, E, količina tuna, e, ulova tuna je ograničen e, u posljednjih nekoliko godina. Drugi faktori koji se moraju uzeti u obzir je najmanja veličina, to je 24 do 30 kg što je odobrio ikad Međunarodna komisija za zaštitu atlantskih tuna. Dakle, to izravno utječe na zamke tunara, odnosno na brodove koji love pomoću zamke tunare. Evo, kao što sam već i e, ranije rekao, riječ je o e, tradicionalnom, vrlo starom e, ribolovnom alatu. I zahvaljujući volji tih ljudi koji nisu bili stručnjaci, ali možemo reći koji su bili zainteresirani za razvoj tunolova. Od njih smo dobili podatke koliko se uspjevalo uloviti E, koliko jedinki, znači koliko životinja, koliko tuna, e, te su nam omogućili također da dobijemo jednu e, širu sliku i da vidimo zapravo da je to pozitivan scenarij. Dakle, bilo je bitno vidjeti kako zapravo je napredovala ta metoda, ali također i kako je se razvijala i populacija e, na biološki, u biološkom smislu populacija e, e, plaopirane tune tijekom svih ovih godina. Kada govorimo o znanstvenom praćenju stokova tuna, također postoje podaci koji nam govore da je to migracijska vrsta ona je pod e, e, znači migracijska e, tuna, znači ona je zaštićena u okviru ikata. Molim vas malo ubrzajte. IKAT svake godine daje svoje znanstvene preporuke i na temelju toga se uspostavljaju kvote za E, za e, stanja stokova i na temelju toga Europska unija također određuje svoje kvote, odnosno ukupne dozvoljene ulove i onda ih raspoređuje između različitih e, država članica koje su zainteresirane za određenu vrstu ribe. S obzirom da je poljoprivredna tuna imala određenih problema u prošlosti, Nadamo se da je to sada iza nas, da je ta kriza sa prekomjernim izlovom zapravo nadiđena zahvaljujući čitavom nizu važnih mjera. I te, te važne mjere su smjerne na e, program oporavka e, populacije plavoperene tune. Ovdje je čitav niz mjera koje su pokrenute i koje su urodile željenim rezultatom. Voy a, estamos terminando, de todas formas, eh, únicamente... Evo, sada se eh, primit ćemo kraju. Dakle, mi smatramo da cijeli taj eh, plan oporavka koji je bio pokrenut je bio u svakom slučaju pozitivan, dao je eh, ploda u posljednjih nekoliko godina. I mi smatramo da je taj plan oporavka omogućio da je e, ta ribolovna aktivnost došla do onih razina održivosti i da je u skladu sa novom e, zajedničkom ribarstvenom politikom i sa maksimalnim održenim prinosom e, koji je postao jedna od osnovnih, osnovnih stupova, zapravo jedna od stupova zajedničke ribarstvene politike za cijelu Europsku uniju. Dakle, ovdje je naveden čitav niz scenarija u kojem E, se može vidjeti da smo mi trenutno unutar onih okvira dopuštenog maksimalnog e, ukupnog dozvoljenog ulova i ovo se može koristiti i za određivanje budućih e, kvota kako bi se zajamčio maksimalni održivi prinos. Na taj način će se e, kvote za tune e, povećati, će, te se može reći da se i zapravo mogućnosti ribolova putem zamke tunara mogu također e, poboljšati. Ono što vam nisam rekao to je da je problem održivosti, problem isplativosti korištenja takve metode ribolova s obzirom na postojeće kvote. Kada govorimo o potencijalu Almadrabe, možemo reći da smo napravili usporedbu situacija e, zamke tunara sa nekim e, standardom koji se danas koristi e, na svjetskoj razini, a to je standard vijeća za očuvanje mora. Da sada ne ulazimo u detalje, riječ je o tome da e, postoje tri načela o e, situaciji, znači o situaciji same populacije. Prvi, prvo načelo o e, samom stanju stokova plaoperane tune, drugo načelo koje govori o usklađivanju sa tim standardima Vijeća za očuvanje mora i treće načelo koje govori o zapravo uključivanju tog ikatovog okvira i okvira Europske unije te usklađivanja sva tri aspekta. Što se tiče mojih preporuka e, parlamentu, možemo reći da e, se ono temelje na svemu što smo vidjeli i naučili iz te studije koja je provedena. Mi smatramo s jedne strane da je e, da bi zapravo zamke tunare i taj način ribolova trebali imati dodatne kvote temeljene na znanstvenim podacima za naredne tri godine zato što su almadrabe jako E, bitne zbog cijelog tog povijesnog konteksta i kako bismo vidjeli u kojem će se smjeru dalje razvijati e, ribolov po pitanju plavoperene tune. E, sama tehnika ribolova zapravo do sada je bila isključena iz bilo kakvih oblika potpora od strane Europske unije i njezinih fondova. I zato mi smatramo da bi ona trebala biti uvrštena u nove sustave potpora. Dakle, to je jedan od klasičnih e, sustava, to je tradicionalni ribolovni e, alat e, i ekološki ribolovni alat i također zbog sociogospodarske važnosti koju ima za one zemlje i regije koje se koriste tim načinom ribolova. Osim toga, Uprave za ribarstvo bi trebale ispunjavati članak 17 nove zajedničke ribarstvene politike kada uspostavljaju e, kvote i također kada e, zapravo na pravedan i pošten način raspoređuju sve te kvote među državama članicama. Mi smatramo da budući da je to jedan od važnih ribolovnih alata da se mora zadržati u budućnosti i da zaista može odigrati važnu ulogu u e, e, budućnosti ribolova. Također želimo zaštititi sve te uvale u kojima se e, smještaju te zamke, zato one se usidre na istom mjestu koje moraju biti zaštićene od raznih vrsta prijetnje. To mogu biti recimo vjetroelektrane, offshore, mogu biti platforme za akvakulturu ili pak E, platforme za, e, za naftne bušotine. I na kraju, u ovom slučaju ova peta točka se podudara s prvom. Dakle, moramo uspostaviti kvote koje će omogućiti da se e, razina stokova plavoperene tune održi ispod maksimalnog održivog prinosa budući da smo imali uspjeha sa e, planom e, oporavka, činjenica je da i dalje moramo nastaviti tim putem jer to je jedini pokazatelj koji nam ukazuje na stanje e, stoka plavoperene tune u sredozemlju i Atlantiku. Također nam treba konsolidacija te pokretanje novih projekata koji će povećati stvaranje, koji će povećati radna mjesta, broj radnih mjesta i smatramo da e, zapravo je ova suradnja između e, brodova koje koriste zamske tunare i prerađivačke industrije bila jako dobra te su stvorena nova e, neizravna radna mjesta s obzirom na nove oblike prerade tune Trebali bismo dati i potporu za e, e, certifikate održivosti kroz e, evropske fondove. Mi smatramo da je to jako bitno. Smatramo da bi taj ribolovni alat trebao dobiti certifikat. Dakle, smatramo da bi taj certifikat, odnosno takva vrsta certificiranja pomogla očuvanju e, te načine ribolova. I također smatramo da bi e, Almadrave trebale biti i uključene na UNESCO popis e, svjetske baštine, znači materijalne svjetske baštine, jer na taj način se brani socijalna i kulturna baština određenih naroda i cilj nam je da ju održimo prisutnom i aktivnom i nadamo se da će Europska unija moći tome doprinijeti da tako i bude. Puno hvala. Hvala gospodine. Hvala vam lijepa gospodine Ambrozio i zahvaljujem Robiteku u Španjolskoj na ovoj studiji. Želi li netko od kolega uzeti riječ na ovu temu? Klara? Klara? Izvoli. Puno hvala. Želim vam čestitati na ovoj studiji. Aktivno sam slušala vaše izlaganje. Ali ja ću sada e, se referirati specifično na preporuke koje ste nam dali, koje smatram da su jako zanimljive. Ja dolazim iz Andaluzije i e, radila sam, odnosno poznajem jako dobro e, Almadrabe i znam sve dobrobiti koje proizlazi iz korištenja te metode. Dakle, ja želim spomenuti još neke stvari koje vi niste spomenuli u svojoj studiji. Dakle, prosjek, e, znači, e, prosjek, e, znači, broja radnika na brodu koji koriste zamke tundara je 43. Uspoređujući to sa brodicama koje koriste okružujuće mreže, to je, ili lebdeće, plovuće parangale, to je 10 radnika. Dakle, to je tradicionalna metoda E, u svakom slučaju održiva, također je i važna u stvaranju radnih mjesta. Ta radna mjesta su uređene kolektivnim ugovorom, dakle ništa nije slučajno i e, provizorno. Eh, ako ne želimo da to eh, ne nestane, eh, stvar je u tome da moramo nešto napraviti. Andaluzijska vlada se za to potrudila, a vi ovdje preporučujete da kada govorimo o kvotama da i kvote da postoji takozvana dodatna znanstvena kvota. E, Almadraba kao e, način ribolova je e, već u Španjolskoj pod nadzorom jednog znanstvenog laboratorija za promatranje. I činjenica je da je postojala diskriminacija u okviru posljednje odluke IKATA s obzirom na preraspodjelu kvota ali španjolska vlada nema isto mišljenje koje vi imate i koje vi preporučite ili pak koje ovoga komisija preporučila. U svakom slučaju želim vam čestitati na vašem poslu. E, jako ste e, dobrodošli i taj prijedlog jako dobrodošao za sve one koji rade e, u obalnom području Španjolske, i u Andaluziji. Naravno i u drugim zemljama ja govorim o svojoj najviše poznajem. Dakle, e, vidjeli smo da je to tradicionalni ribolovni alat, e, da je vrlo specifičan, ali e, ribolovni alat koji može stvoriti i bogatstvo i radna mjesta. I kako bismo zapravo to mogli održati, moramo uzeti u obzir i znanstvenu vrijednost. I ja podržavam tu ideju da odredimo posebne kvote upravo za tu metodu ribolova. E, drago mi je što e, eto, ćete ove, što ste ove sve preporuke izložili e, odboru i vi ćete imati potpunu podršku Europske vlade. Nadam se da ćete dobiti podršku Europskog parlamenta kako bi se taj sektor održao u svim zemljama, a posebice u mojoj. Puno hvala. Merci. Hvala lijepa. Ricardo Santos. Hvala vam. I ja također Želim eh, zahvaliti stručnjaku i želim mu čestitati. Zahvaljujem. Evo, htio sam reći samo da želim zahvaliti ovom eh, stručnjaku na njegovom izlaganju i na toj viziji koju nam je predstavio. Zapravo je riječ o jako važnom i etnografskom i povijesnom i kulturološkom e, alatu, a da ne govorimo o gospodarskom i e, socijalnom faktoru koji smo također spomenuli. Dakle, imam vrlo dva, e, dva vrlo jednostavna pitanja. Ne znam jeste li rekli, znači koji je postotak E, kvote e, određen za plavoperenu tunu e, koji je znači rezerviran za tunolovce u okviru ukupnih kvota ribolova na razini Europske unije. I drugo, zašto takva vrsta, takva metoda ribolova nema certifikate? To bi bilo zapravo dodana vrijednost u cijelom ribarskom sektoru. To bi omogućilo da se poboljša njihov položaj na tržištu i smatramo da je zapravo to proces koji bi trebao pokrenuti sam sektor ribarstva. Dakle, trebali bi se na neki način pronaći e, put do fondova. I čudno mi je e, vidjeti da još uvijek to nije zapravo certificirano kao ekološki e, održiva metoda. Hvala lijepa. Ima li još netko da želi uzeti riječ? Gabriel? Evo samo kratko. Dakle, da ne ostane u zraku ono što je rekao moja kolegica Klara Aguilera. Dakle, ja sam samo htio reći da je španjolska vlada i mislim da to čini iz neznanja ili zato što nisu svjesni. Znači zašto je e, španjolska vlada učinila to što jest i zašto čini to što čini. Eto, samo to, kao ćete to razumjeti? E, dragi prijatelji kolege, lijepo vas molim. E, mi smo ovdje u Europskom parlamentu, prema tome e, možda vi možete porazgovarati s tome još sa španjolskim socijalistima, ali evo, izvolite. Dakle, ja to u potpunosti znam. Ja sam bila savjetnica u odboru za poljoprivredu i ribarstvo u Andaluziji i znala sam što se čini i znam što se čini danas i to je velika greška i to moram reći. Onda još gore. on on va euh, U redu, sada ćemo prekinuti ovaj sukob, ovaj rat između među Španjolcima, nije riječ naravno o ratu, nego samo o razmjeni mišljenja. U svakom slučaju nije predviđeno da komisija uzme riječ. Ako imate neko pitanje, možete ga postaviti komisiji, međutim, gospodin Ambrozija možda može odgovoriti na e, komentar koji je iznio kolega Santos. Bueno, lo primero, agradecer eh, sus Evo, prvo vam želim zahvaliti na vašim zahvalama. Dakle, to je bila iscrpna studija ali smo bili ograničeni i vremenom i bilo je teško dobiti sve informacije zato što kao što svi znate, ne dobivate uvijek točne i pouzdane informacije kada radite takvu vrstu studija. Što se tiče vaših pitanja, što se tiče pitanja gospodina Sera, e, ja ne znam je li zapravo e, je li studija podijeljena osobama koje su ovdje, ali na stranici 51 na kojima su navedene e, kvote za tune 2014. i 2015. za Evropsku uniju, za te tri zemlje, Portugal, Španjolsku i Italiju. I koja je konkretna e, kvota unutar te tri zemlje za e, metodu lova almadrabom. Znači stranica 51. Non. Non, c'est pas la bonne ovo nous la page 51. Ah, pardon. Est-ce que estamos utilizando... dobra strana. A, ispričavam se, koristimo očito drugačije verzije e, studije. Ispričavam se, znači stranica 54. U redu, znači 54. stranica, to je sasvim drugačije nego 51. stranica, dragi kolega. Ne znam je li to odgovor na vaše pitanje. Bon, Ricardo, tu l'as? C'est bon? Ricardo, jesi li pronašao? U redu je. Dobro. A što se tiče vašeg drugog pitanja, kada ste komentirali zapravo certificiranje, ispričavam se, ali jeste li mislili zapravo na certificiranje koje je vezano uz akvakulturu? Ne, e, na primjer, e, imamo znači e, e, vijeće za očuvanje mora, pa njihovo certificiranje imamo znači certifikate razno raznih međunarodnih organizacija. Dakle, imate li ili nemate certifikat? Ne, nema, nemamo nikakav certifikat o održivosti i otprilike prije nekoliko godina su napravili takozvanu pred-evaluaciju da vide kakva je situacija e, sa madrabama u okviru znači vijeća za očuvanje mora ali nakon te procjene nije se prešlo e, na sljedeći korak, prošlo je od onda nekoliko godina i u tom trenutku je zapravo e, stanje stoka plavopredne tune bila u svojoj najvećoj krizi i činjenica je da u to vrijeme e, odobravanje certifikata za madrabu nije moglo proći. Kada govorimo o današnjem razdoblju, kada je zapravo plan oporavka e, stokova plavopredne tune ishodio pozitivne rezultate, mi ćemo ponovno početi sa zahtjevima za certificiranje. Ali Naravno je da e, neki drugi, neki drugi oblik certifikata ne mora to biti u okviru MSC-a, može biti u okviru neke druge organizacije. Oni bi recimo to mogli odobriti, ali moramo reći da to ovisi i o visini e, i samoj strogosti e, standarda. No, činjenica je da e, e, vrlo često standardi MSC-a nisu svađeni sa standardima ostalih. Hvala gospodine Ambrozio. Činjenica je da s obzirom na održivu prirodu ovoga ribolova možemo čak zamisliti jedan, jedan naziv, dakle ribolov pomoću almadrabe to bi mogla biti čak i oznaka. Hvala svima na ovoj razmjeni mišljenja. Sada ćemo imati sastanak koji je zatvoren za javnost. E,